Zamolio bih vas e, da uzmete iskaznice za glasovanje, pa ćemo preći, ako se slažete, odmah na glasovanje. Prvo ćemo glasovati e, o izvješću gospodina Matoa o sporazumu uspozove Opće komisije za ribarstvo u Sredozemnom moru. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odobreno. Ou contre. Si vous voulez bien, excusez-moi. Madame Rodu, c'est... Dakle, za ili protiv, da vidim. Vidim da neki čavrljaju. a ako sustav eh, ne radi, molim vas da se presjetite, premjestite, hajmo eh, iskušati sustav, tko je za ovo izvješće, funkcionirali svima. Netko je glasovao protiv tebe, Mauro. Ajmo iz početka. Dakle, izvješće gospodina Mato o sredozemnom moru otvaram, zatvaram glasovanje, usvojem čestitke autoru izvješće. Prelazimo na drugo izvješće, liniji Rijade, a to je e, amandman 17. Ko je za, ko je protiv, tko je suzdržan? Hvala. Usvojen. Ispričavam se, amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Dakle, amandman 18. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 21. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje za amandman 21. Zatvaram glasovanje. Usvojen amandman. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojen. Prvi dio Otvaram e, glasovanje, zatvaram, usvojen uvodna izjava. Uvodna izjava 2, otvaram glasovanje, zatvaram ga, usvojeno. Treća uvodna izjava, paragraf 3, otvaram, zatvaram glasovanje, usvojen. Stavak 4, otvaram glasovanje, Zatvaram glasovanje. Usvojen. Uvodna izjava 3. Amandman 5. Otvaram. Zatvaram. Usvojen. Amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prebrzi smo. Amandman 6 otvaram, zatvaram, usvojen. Amandman sedam, otvaram, zatvaram, usvojen. Amandman osam, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvojen. Amandman 9, uvodne izjave. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 10, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Uvodna izjava 7. Amandman 11, otvaram, zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 12. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Amandman 13. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 16. Otvoren glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. I konačno glasovanje o izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojeno izvješće. 23 glasa za i jedan protiv. Hvala kolegici i čestitke. Prelazimo na razrišnicu, na sljedeću točku dnevnog reda, razrišnicu proračuna. Amandman 1, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijem. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen amandman 3. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Odbijen amandman. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojen. Amandman 5, otvoreno glasovanje. Otvoreno je glasovanje za amandman 5, zatvoreno glasovanje, usvojen amandman. Amandman 6, otvoreno glasovanje, zatvoreno glasovanje. Jednoglasno usvojen amandman 7, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Jednoglasno usvojen. I ovaj amandman, amandman osmi, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. I sada na konačno glasovanje, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Izvješće je usvojeno velikom većinom. Hvala autoru izvješća. Dakle, meni samom čestitam. drugo izvješće o razrješnici, amandman prvi, otvoreno glasovanje, Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Amandman drugi. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Amandman treći. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Četvrti amandman, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Odbijen. Amandman peti, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Amandman šesti, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Amandman sedmi. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. Amandman osmi. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojen. I konačno glasovanje o izvješću. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Izvješće je usvojeno sa 20, 20 glasova za, 3 protiv i 3 su uzdržana. Time završavamo ovaj dio sastanka i prelazimo na ostatak dnevnog reda.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 It's yet another example of EU neocolonialism, an ideology which enriches EU big business while further impoverishing the poor of the third world and destroying their environment. Thank you. Merci, Monsieur Finch. C'est vrai que le Royaume-Uni s'y connaît en, en colonialisme. Euh, je vais passer tout de suite la parole à Madame Azekamp.